Kolegice i kolege, možemo započeti sastanak. Sljedeća točka na dnevnom redu je 11. točka preporuke e, sa sastanka koordinatora su podijeljene elektroničkim putem i Vjerujem da nema e, protivljenja i možemo krenuti na 13. točku, a to je razmjena gledišta o ishodu procjene kumulativnih troškova u području kemijske industrije, REFIT. Pozivam komisiju, odnosno gospodina Petinelija, da nam se pridruži i da preuzme riječ. On će objasniti ishod ovog istraživanja i može odmah krenuti. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, hvala lijepa e, časni zastupnici na pozivu ovamo. Čast mi je predstaviti okvir i neke ishode procjene kumulativnih troškova u području kemijske industrije e, rezultati se uvijek, još uvijek provjeravaju i zatim ćemo ih e, obznaniti. E, želim naglasiti da je istraživanje provela komisija, ali u praksi je obav, su je obavili neovisni akteri. Rezultati su važan input za naš radi, rad, ali ne obvezuju komisiju. Ovo je studija pružatelja usluga. E, neophodno je pregledavati i pratiti uporabu kemikalija jer one se moraju koristiti na siguran način. Ovo je potrebno i korist od kemikalija je jasna. Treba uzeti u obzir da europska industrija mora biti konkurentna i održiva. U tu svrhu odlučili smo istražiti cjelovite troškove zbog propisa koje kemijska industrija mora podnijeti. Fokusira se na troškove, a ne i na druge učinke i koristi od regulacije. Ne smijemo gledati rezultate izolirane, nego kao dio boljeg poznavanja europskih regulativnih okvira ima i drugih istraživanja kojima će se mjeriti upravo te koristi. Tada će se pridružiti ti rezultati ovim našima. E, dat ću vam i uvid u komplementarnost ovog istraživanja sa drugima. Ne znam možete li ovo pratiti, imate li možda papirnati ispis. Kemijska industrija se sastoji od više manjih ili većih sektora, svi su važni i daju doprinos zapošljavanju i rastu u Europskoj U Europskoj uniji. Za ovu studiju mi smo sastavili sedam paketa, sedam e, područja. E, htjeli bismo e, rado provjeriti sve podsektore, ali to nije bilo izvedivo. Zato ćemo se fokusirati na one podsektori koji su reprezentativni za koje smo uspjeli dobiti dostatno, dostatnih i pouzdanih rezultata. Mi sada smo istražili ove dijelove koje su označene plavim, eh, a eh, ne i one koje su označene bijelom bojom. Eto privremenih rezultata. Ovo je prva procjena troškova u razdoblju 2004. do 2014. Vidimo da ti troškovi još uvijek eh, rastu. Snažnih poresta je bilo 2007. 2008 s obzirom na stupanje na snagu direktiva REACH i CRP. Isto tako, to je treća faza primjene sustava ETS-a. Ovo je prva gruba procjena i teško je pripisati određene troškove pojedinačnim godinama jer se neki troškovi anticipiraju, a kod drugih e, potpuni učinak je osjetan tek nakon e, viš, dužeg razdoblja. Postoje tri e, uzroka za troškove. Jedno su emisije i e, zakonodavstvo za industrijske procese 33%, znači zakonodavstvo za kemikalije 30% i 24% za zakonodavstvo za zaštitu na rada. Možemo zaključiti da je kemijska industrija pod e, snažnim utjecajem različitih zakonodavnih e, paketa, ne samo e, riča. U odnosu na kumulativne troškove to se ne može jednoznačno razlučiti i zato ih treba pratiti razdvojeno. Koja je dodana vrijednost nekih sektora? za petrokemiju to je oko 25%, dok e, je taj trošak manje važan za proizvodnju plastika i uporabu plastika, 7%. Ekonomska održivost e, poduzeća ovisi o njihovoj mogućnosti budućih investicija e, jer ako to ne uspije, onda će ih njihovi konkurenti premašiti. Ne možemo zaključiti jedan zaključak iz ovog istraživanja, niti za trošak, e, regulativni trošak za uspješnost industrije, niti za prikladnost. E, sada želim objasniti svrhovitost i komplementarnost ovih e, procjena CCA i e, provjera prikladnosti. CCA je analitički instrument za procjenu svih troškova za određenu industriju, ni više ni manje. Za razliku od toga, provjera prikladnosti promatra ukupno učinkovitost, relevantnost i koherentnost specifičnog zakonodavstva Europske unije u cjelini ne specifično za industriju. To su znači dvije različite stvari. E, CCA je razvila e, metodologiju i primijenila je tu e, metodologiju na kemijsku industriju. Rezultate se može primijeniti i za aktualnu provjeru prikladnosti drugih zakonodavnih akata osim riča moramo još uvijek istražiti koji su bitni troškovi s obzirom na učinkovitost kemijskih propisa. Smatram da treba izvjeći izravno uspoređivanje e, koristi e, zakonodavstva od regulatornih troškova e, poduzeća. Ovo su i troškovi za društvo jer se gube radna mjesta. To treba međutim u dokazati u svakom pojedinačnom slučaju. E, ako pogledamo našu analizu u drugoj fazi gdje se analiziraju razlike između tih troškova u EU i u drugim područjima svijeta, e, analizirat ćemo imali tu nekih konkurentskih prednosti za europska poduzeća. Mi bismo molili govornika da malo uspori kaže predsjedavajući. Stoga ćemo dopuniti ovu, ovo istraživanje sa drugim fazom u kojoj će se analizirati razlike između regulatornih troškova u Europskoj i drugim e, dijelovima svijeta. Analizirat ćemo e, dovodili to do nepovoljnijih pozicija europskih kojemijskih poduzeća. Ako bi bilo takvih naznaka, moramo o tome e, voditi računa i provjeriti je li naša, e, naše zakonodavstvo e, prikladno. Iako možemo na temelju ovih istraživanja razmišljati o unapređenju zakonodavstva, na primjer kako se mogu smanjiti troškovi, a da se ne smanje razina zaštite, ipak je to nešto što će se e, dalje rašlaniti u okviru provjere prikladnosti e, tog zakonodavstva i s obzirom na ekonomsku situaciju svakog pojedinačnog poduzeća. E, mi trebamo vidjeti gdje su ključne točke. Do sada smo govorili o percepciji, a sada imamo nekih dokaza. Zbog toga je važno nastaviti rad i staviti trošak regulative u širi kontekst. E, što ovo znači u smislu dodane vrijednosti? 2 e, ili 5% može nam se činiti razmjerno e, niskim troškom, ali to može pojesti velik dio ekonomskih marža koje bi inače osigurali inovacije i napredak. Nastat ćemo na taj problem dati odgovore na temelju našeg sljedećeg istraživanja. Zahvaljam predsjedavajućem, na raspolaganju sam za pitanja. Hvala lijepa na izlaganju, kaže predsjedavajući. Žele li zastupnici se javiti za riječ? Gospodin Poc. Hvala lijepa. Predstavnik Europske komisije rekao je da istraživanje kumulativnih troškova e, čini dio e, veće slagalice e, zakonodavstva. Međutim, ovdje mi nešto nedostaje, a to imali uz ovo prilično komercijalno istraživanje koje se usredotočuje na učinak e, legislative na kemijsku industriju, e, nastojite doznati i istražiti kako kemijska industrija proizvodi troškove nacionalnim proračunima i ne bi li e, nedostatak e, regulative značio veći trošak za proračune. A mislim da bi se to dogodilo ako ne bismo regulirali kemijsku industriju ili ako bismo imali više troškove za zdravstvenu zaštitu. Pitam se hoće li Europska komisija istražiti moguće uzroke dodatnih troškova za e, javne proračune od strane kemijske industrije. Osim toga je e, iznenađujuće što je to neobvezujuće istraživanje. To zvuči poprilično neodređeno. Pitam se zbog toga koliko je to zapravo stajalo, a da je neobvezujuće. Gospodin Häusling... Eto, pridružujem se ovom pitanju jer vi se ovdje isključivo bavite pitanjem konkurentnosti kemijske industrije. To može biti kriterij, ali e, pravda li to e, financiranje i plaćanje takvog istraživanja koje ne provjerava mnoge druge stvari na primjer e, dakle, izbjegnuti troškovi e, šteta za okoliš zbog dobrog e, dobre zaštite kroz regulaciju. Vi ste samo računili trošak zbog regulacije, ali to bi zapravo trebalo sugerirati javnosti da treba smanjiti te troškove kako bi E, kemijska industrija bila konkurentnija. Ta tvrdnja nije dokazana, morate e, to dokazati jer za kemijska industrija u Europi ima zbog e, zakonodavstva lošu situaciju. Mislim da to nije tako. Ako pogledamo podatke, to nije tako, a vi to neizravno tvrdite. Zato me još zanima hoće li biti daljih istraživanja koje će istaknuti pozitivne učinke europske regulative, a ne samo da se ističu negativni e, učinci zakonodavstva i regulacije koje, eto, kao, kako vas razumijem, proizvode velike troškove. Pa tu ima i koristi za potrošače, jer mi jačamo indu, konkurentnost industrije i kroz vjerodostojnu procjenu utjecaja na okoliš. Sada me još nešto zanima, moje drugo pitanje. Koja je zapravo vaša statistička osnova, koja je baza podataka vašeg e, stručnog mišljenja? Niste to uopće e, rekli. E, žao mi je što to moram tako reći, ali mislim da je odbor bio vrlo jasan. Smatramo ovo suvišnim što ste radili. Ipak je komisija dala nalag za takvu studiju, ali ja smatram da studija nije ni u kojem smislu primjerena i ne odgovara svrsi procesa refit. Predsjednik, želi li još netko se javiti za riječ? Onda molimo da komisija reagira. Hvala lijepa. Što se tiče ove studije, ovog istraživanja, ona je sastavnica šire evaluacije koju će provesti komisija. Ovo je provjera prikladnosti koji pokriva sve implikacije i koristi, dakle to još slijedi i koristi i za, na nacionalnoj razini e, kemijskih propisa osim e, riča. Zato što to tako traže samo zakonodavstvo tek kada e, budemo imali cjelovitu sliku moći ćemo izvući zaključke. Kao što sam rekao, ovo je tek e, jedan element. Što se tiče samog istraživanja, kao i svako istraživanje koje provodi specijalizirana tehnološka ustanova, to je uobičajeni način za komisiju. E, ta, to istraživanje ne služi e, donošenje zaključaka, nego pružanju informacija. Mi moramo pružati činjenične podatke i to je, bilo, e, to je bio nalog za ovo istraživanje. Trebali smo utvrditi troškove, kumulativne troškove u području kemijske industrije bez preporuka i zaključaka. Komisija će na temelju ovih informacija sačiniti svoju procjenu, podastreti je Europskom e, parlamentu u okviru e, postupka provjere prikladnosti. Mislim da je trošak za istraživanje bio 350 tisuća eura, a mislim da to pokriva zapravo sva postavljena pitanja. Želim još jednom istaknuti da je to samo jedan element koji će ući u provjeru prikladnosti. Ali sama provjera prikladnosti, fitness check, će istražiti sve koristi propisa za kemijski sektor. Bez danjega je jasno da postoji velike koristi od takve legislative, tu nema nikakvih sumnji u korisnost takvih propisa. Hvala. Hvala lijepa. Gospodine Hojsling. Niste odgovorili na moje pitanje. Pitanje je bilo koja je statistička osnova. Odakle vam podaci, e, na čemu se temelje, Jesu su to podaci koje su da, koje je dala sama kemijska industrija ili kako ste došli do podataka? Predsjednik, prije nego što odgovori gospodin Pitanelo, još jedno pitanje gospodina Poca. Eto, e, ja sam cijelo vrijeme mislio da za ovo komisija ima GRC. Zašto je ovdje bilo outsourcinga? E, zašto uopće naručiti e, takvo istraženje? Dakle, to je 350 tisuća eura za nešto što može učiniti zajednički istraživački centar. E, e, moram objasniti. E, istraživanje zajedničkog istraživačkog centra nije besplatno, nego to dolazi iz proračunskih linija nema, nema razlike u financiranju, da li to ide i e, Jsu u ili vanjskom e, pružatelju usluga. Je li to bilo u okviru javne nabave, ne mogu reći, to je bilo prije malo više vremena, ali ponavljam, e, novac se plaća i JRC-u, prema tome financijski tu nema razlike. Što se tiče e, metodologije, ne postoje ne postoji dostupna statistika o ovom području. Dakle, e, pružatelj usluge je prikupio podatke upitima od samih poduzeća i analizirali su njihovi podaci. E, tu je bilo dakle i unutarnjih e, izvještaja poduzeća. Tu nema drugih izvora, nema drugih mogućnosti nego pitati sama poduzeća jer ne postoje statistički podaci koji se mogu koristiti. Hvala na odgovoru. Ne znam jesu li sada e, kolege zadovoljni odgovorom, ali u redu. Možemo time zaključiti raspravu u ovoj točki dnevnog reda. Idemo sada na sljedeću. Zahvaljujemo komisiji što je danas bilo ovdje s nama. Sljedeća točka na dnevnom redu je izlaganje studije resornog odjela o kriminalu povezanim s divljim i biljnim i životinskim vrstama. Gospođa Kristin Geršteter iz Ekološkog instituta i gospodin Štefan Zina iz Instituta za ekologiju ovdje su s nama i oni će prezentirati svoju studiju. Imate desetak minuta. Ako um, želite možete odmah započeti. Izvolite, imate riječ. Hvala predsjedniče na ovom uvodu. Zahvaljujem što ste nas pozvali na ovaj sastanak kako bismo predstavili studiju o eh, kriminalu povezanim s divljim vrstama. Mi smo oboje iz Instituta za ekologiju eh, sa sjedištem u Berlinu koji koordinira ovu studiju. Kao što vidite na ovom slajdu, ovdje smo imali suradnju sa konzorcijem eh, koji je uključio različite institute i različite osobe, odnosno stručnjake. Cilj studije bio je da se da pregled situacije e, kriminala povezanim s divljim vrstama u Europi i da se da pregled potencijalne uloge Europske unije što se tiče e, efikasne provedbe politika da se uoče mogućnosti za poboljšanje ovih politika i da se shvati koja je potencijalna dodana vrijednost Europskog akcijskog plana koji je u međuvremenu usvojen sa strane komisije 26. veljače 2016. Nekoliko riječi o našoj metodi koju smo primijenili u ovoj studiji. Naravno da smo pregledali akademsku i službenu literaturu Učinili smo internetsku pretragu, e, odnosno ispitivanje 25 država članica. Nažalost, dobili smo samo malo odgovora i dali smo e, rezime podataka u našoj, bazi podataka EU Twix. Imali smo i e, odgovore država članica. Nakon toga smo dubinski analizirali neke države. Imali smo i intervjue sa nacionalnim stručnjacima iz pet država, Njemačke, Nizozemske, Poljske, Španjolske i Ujedinjene kraljevine. Ova su izvješća za ove države e, objavljena odvojeno od studije. Na kraju imali smo i preporuke koje su sastavljene na temelju vlastitih saznanja i rezultata istraživanja, ali i tuđih istraživanja, na primjer iz projekta EFACE e, koji se tiče borbe protiv ekološkog kriminala, a taj je projekt zaključen nedavno i neki od sudionika u ovoj studiji uključeni su u našu studiju. Pokušat ću vrlo kratko dati pregled naših preporuka i zaključaka. Europska unija eh, je eh, tranzitna regija, ali i destinacija. Kao tranzitna zemlja ona još uvijek eh, obuhvaća trgovinu nekim sisavcima, a što se tiče destinacije obuhvaća trgovinu gmazovima, kavijarom, e, papigama i alternativnim ljekovima. E, koncentrira se ovakva aktivnost u Francuskoj, Nizozemskoj, Njemačkoj, Španjolskoj, jednoj kraljevini, a porast ovakvih aktivnosti je konstantan posljednjih nekoliko godina. E, sve su važni poštanski centri, uključujući i zračne luke zbog zapljena i internet je također e, kanal koji postaje sve važniji u ovakvoj prodaji. U našoj studiji mi smo identificirali četiri važne rute u e, krijumčarenju. Kao prvo veliki sisavci kao e, što su to slonovi iz Afrike koji u Aziju odlaze kroz velika čvorišta. Nakon toga krijumčarenje divljih eh, proizvoda, divljih eh, vrsta i krijumčarenje divljih vrsta eh, kao kućni ljubimci. Ta ruta ide prema Južnoj Europi i nakon toga izvoz iz Azije koji dolazi u Europu kroz istočno europske, države. Što se tiče izvoza, radi se o alternativnim medicinskim proizvodima, odnosno ljekovima koji se proizvode od sisavaca koji se uvoze iz Azije preko Europske unije i tu imamo čvorište i nakon toga se e, ti, e, od tih e, sisavaca dobivaju proizvodi nemamo još dovoljno saznanja o e, destinaciji takvih proizvoda. Ovdje su ucrtane e, rute u trgovini ovakvim proizvodima. E, crvenom bojom, crvenim strelicama označene su prve rute, rute bjelokosti i kože životinja. Zelenom bojom imamo ptice i crvenom bojom označeni su koža životinja i mm, slonovača i ljubičastom bojom papige, kornjače i tako dalje. A sada vratimo se na e, zakonodavstvo. Imamo regulatorni okvir Europske unije koji je općenito gledano zadovoljavajući, ali veliki problem e, su nedovoljna razina provedbe unutar Europske unije imamo varirajući i vrlo često nisku razinu sankcija, nedovoljnu ekspertizu i poznavanje ovog predmeta među policajcima, državnim odvjetnicima i e, sucima. I problem je u institucijama za provedbu zakona koja daju jako mali prioritet e, ovom kriminalu. Imamo jako malo informacija iz država članica vezano uz sankcije a sankcije variraju značajno među državama članicama. Imamo jako malo informacija o razini i kvaliteti suradnje među agencijama i to na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Što se tiče organiziranog kriminala i pranja novca, imamo relevantnost koja prilično puno varira u državama članicama, a tiče se organiziranog kriminala. Organizirani kriminal i pranje novca su veliki problemi u većini država članica, ali imamo jako malo dokaza koji se mogu prikupiti. E, imamo i potencijalnu dodanu vrijednost Europskog akcijskog plana za kriminal vezan uz divlje vrste koji je donesen u procesu konzultacija sa raznim eh, dionicima. Eh, sad ću pokušati dati kratki pregled naših preporuka koje smo eh, podijelili prema temama. Kao prvo prioriteti Kriminal povezan s divljim vrstama treba imati veliki prioritet, ali treba imati i dovoljno resursa koji će biti posvećeni ovom rješavanju. I to na političkoj razini i na praktičnoj razini. Treba djelovati, ne samo govoriti o nosorozima i slonovima, nego treba govoriti i o gmazovima i drugim vrstama. I još jedan element što se tiče prioriteta je da e, treba najbolje koristiti nedovoljne resurse i to kroz ciljane kontrole. Još jedno pitanje je smanjenje potražnje. Na razini Europske unije mi smo preporučili da se identificiraju strategije za smanjenje potražnje europskih e, potrošača što se tiče posebice trgovine kućnim ljubimcima. S druge strane treba potaknuti aktivnosti za smanjenje potražnje u nekim ključnim potrošačkim državama. Specijalizacija je još jedna važna tema e, traže se sve više stručnjaci koji su osposobljeni i specijalizirane jedinice s takvim stručnjacima na svim razinama. Suradnja je još jedno važno pitanje i potrebna je veća suradnja i uključenje Eurojusta i Europola Time bi se ojačala koordinacija prekograničnih aktivnosti, a i financiranje ključnih aktera važno je, na primjer, financiranje e, mreža za provedbu zakona. E, prikupljanje i pristup podataka jako je važno. Moramo imati ciljane kontrole i e, također preporučujemo da se e, obvežu države članice na to da se prikupljaju i razmjenjuju podaci. E, kad se govori o sankcijama, jasno je da bi razina sankcija trebala biti e, primjerena u skladu sa težinom e, kaznenog dijela krijumčarenja divljih vrsta. E, trebamo dakle primjenjivati kazneni zakon, ali i upravni zakon u takvim slučajevima. Još jedno pitanje je usklađivanje sankcija. To je jako teška tema, treba će o tome još porazmisliti i porazgovarati unutar Europske unije, ali harmonizacija sankcija treba se učiniti u sklopu direktive o ekološkom kriminalu, ne samo vezano uz kriminal povezan s divljim vrstama. Nekoliko komentara o Europskom akcijskom planu. Imali smo nekoliko preporuka u našoj studiji. I e, mnogo toga je u skladu s akcijskim planom koji je komisija usvojila u veljači. Mi smo preporučili ne samo da se treba koncentrirati na provedbu, nego i na prevenciju i na e, partnerstva na svjetskoj razini. Što se tiče komunikacije vijeću, države članice bi trebale e, podržati politički prioritet ove teme E, trebamo e, usklađenje sankcija ne samo za kriminal povezan sa životinskim i biljnim divljim vrstama. A što se tiče pojedinačnih mjera, e, Mm, e, naše preporuke i Europski akcijski plan su potpuno usklađeni. I još posljednje, efikasnost Europskog akcijskog plana ovisi o adekvatnom dugoročnom obvezivanju i o resursima koje će biti e, e, dodijeljene borbi protiv ovakvog kriminala. Hvala. Hvala. Sada molim kolege i kolegice koji se žele javiti za riječ da mi to signaliziraju. Gospodin Žado, izvolite. Hvala predsjedniče. Zahvaljujem na prezentaciji ove studije i na rezultatima o kojima smo čuli. U Europskom parlamentu već dosta vremena mi se borimo mm, za europski akcijski plan za borbu protiv krijumčarenja divljim vrstama. Napokon smo dobili tu komunikaciju i plan i izgleda da je razvoj događa ovdje obećavajući. Ja vjerujem da akcijski plan nije toliko ambiciozan koliko je mogao biti. Slažem se s većinom vaših rezultata iz ove studije shvatio sam da je vaša evaluacija situacije vrlo bliska onoj komisije e, i da ste vi rekli da je pravni okvir u redu, da je prikladan ovoj situaciji i da je u redu za borbu protiv kriminala povezanog s divljim vrstama. U sklopu postojećeg pravnog okvira, međutim, postoji dosta prostora za poboljšanje moramo bolje djelovati protiv krijumčara divljim, vrstama i to kroz osposobljavanje i e, izobrazbu, kroz bolje financiranje e, stručnjaka i tako dalje. Ipak vjerujem da trebamo još dodatno zakonodavno djelovanje kako bismo postigli efikasnost u borbi protiv kriminala povezanog s divljim vrstama. E, akcijski plan komisije vrlo jasno kaže da nedostatak usklađenih pravnih propisa i nedostatak efikasnih sankcija su glavne prepreke u postizanju efikasnosti u ovom području i zato vjerujem da je potrebno usklađivanje propisa država članica trebamo imati dobar sustav kazni u Europi koji će na efikasan način odvratiti um, pojedince i skupine koji žele sudjelovati u ovakvoj vrsti prljavog posla. Također želim uh, vam skrenuti pažnju na to da krijumčarenje i nelegalna trgovina divljim vrstama je nešto što ne možemo uh, analizirati skupno. Naravno, potreban je sustavni pristup, ali kriminal povezan s divljim vrstama vezan je uz uh, kriminalne skupine koje se bave krijumčarenjem i drugim kaznenim dijelima na primjer krijumčarenjem uh, oružja, krijumčarenjem ljudi i tako dalje. Dakle, moramo uskladiti ne samo propise i djelovanje država članica u e, vezi sa e, krijumčarenjem divnih vrsta, nego trebamo se boriti i paralelno protiv drugih oblika kriminala i kriminalnih skupina u drugim područjima zato što su oni svi međusobno povezani i ponekad su iste skupine te koje se bave krijumčarenjem oružja ili droga a bave se paralelno i krijumčarenjem divljih biljnih i životinskih vrsta. Tu postoji još jedno pitanje koje trebamo uzeti u obzir, a to je korupcija. Naravno, važno je osposobiti i obrazovati e, stručnjake koji se bave e, kriminalom povezanim s divljim vrstama, ali imamo i mnoga druga područja ovdje e, koja su uključena i moramo se suočiti s činjenicom da je korupcija jako važno i ozbiljno pitanje koje može učiniti neefikasnom našu borbu protiv e, takve vrste kriminala. Zato što e, e, korupcija, odnosno korupcijski kanali mogu djelovati upravo na takav način. Tu postoji jaz u provedbi postojećih uredbi. I to je jako važno i teško pitanje. Ali kad govorimo o podršci za vlasti u državama podrijetla. Mi svakako moramo nešto učiniti u tom pogledu, ali unutar Europske unije također imamo to, taj problem. I kad imamo u obzir, kad uzmemo u obzir istočnoeuropsku rutu u krijumčarenju, E, ta ruta trenutno nije e, toliko u središnju pažnje jer se svi obično usredotočuju na mediteransku rutu krijumčarenja, ali istočno-europska ruta također je jako važna zbog proizvoda koji stižu iz Rusije i e, zbog toga što istočna Azija i Europa povezuju se na ovaj način. A države članice u Europskoj uniji ponekad nemaju dovoljno financijskih sredstava i zbog toga se ne djeluje dovoljno efikasno protiv korupcije i nemamo prikladnu izobrazbu e, stručnjaka. Posljednje dvije stvari. Nemamo dovoljno nacionalnih akcijskih planova. Drago mi je što postoji europski plan e, u tom pogledu, ali u većini država članica nemamo nikakvu vrstu nacionalnog akcijskog plana za borbu protiv kriminala povezanog s divljim vrstama. I zbog toga ni europski plan ne može biti potpuno učinkovit. Zato moramo se zalagati da se takvi planovi donesu u državama članicama. Borba protiv kriminala povezanog s divljim vrstama mora se vezati uz naše ciljeve održivog razvoja. E, neki ciljevi održivog razvoja Europske unije vezani su uz borbu protiv krivolova i e, zaštitu divljih e, biljnih i životinskih vrsta. I zato tu postoje mnoge mogućnosti za usklađivanje naših razvojnih ciljeva u borbi protiv eh, kriminala povezanog s divljim vrstama. Zahvaljujem vam na ovoj prezentaciji i nadam se da ćemo sljedećih godina vidjeti da će se eh, akcijski plan komisije pretvoriti u stvarnost. Jer imamo mnogo papira, mnogo strategija, ali pravo pitanje sada je kako ćemo sve to provesti u praksi u državama članicama e, moramo biti efikasni u provedbi ovog akcijskog plana i samo na taj način bit ćemo efikasniji u borbi protiv kriminala povezanog s divljim vrstama. Hvala. Gospođa Dornano, izvolite. Hvala, predsjedniče. Hvala lijepo. Govorimo u velikim iznosima koje svake godine organizirani kriminal zarađuje zahvaljujući ovim ilegalnim aktivnostima. Dakle, riječ je o iznosima koji su jednaki onima koji dolaze s trgovine drogom ili trgovine ljudima. Uvijek možemo razmatrati mogućnost uvođenja totalne zabrane ili zauzimanja pragmatičnog pristupa. Razmislimo na trenutak o lovu na slonove. Naravno da se moramo boriti protiv krivolova, ali moramo dati i neke privilegije određenim lovcima koji na taj način mogu doprinijeti gospodarskoj dinamici određenih afričkih zemalja. Jednako se može ponuditi dakle i agencijama koje se bave šumarstvom. Bilo bi dobro vidjeti koje su to agencije, koje su to tvrtke koje bi mogle djelovati u svojevrsnim tampon zonama i na taj način bi mogle zaštititi na učinkovit način najosjetljivije zone. Mehanizmi za zaštitu divljih životinja ne mogu biti učinkoviti ukoliko nisu realistični. Evropska unija e, u svojim propisima ima i e, obvezujuće ciljeve koji su strože od onih na međunarodnoj razini. I trebali bismo stoga učiniti sve što možemo kako bi sve zemlje preuzele jednake obaveze i kako bi se te iste preuzete obaveze potom poštovale. Hvala. Thank you very much. Now Mr. Potts. Gospodin Potts, izvolite. Evo, hvala, vrlo kratko. Vi ste rekli da ste surađivali sa samo pet zemalja. To je jako važno zato što zakon potom provode države. Ne znam koliko ste dakle, saznali o iskustvima iz Češke republike. Imali smo dosta uspjeha zapljenjuju se trofeji, dakle, razne vrste životinja. Dosta smo uspješni i ne znam zašto ste koristili podatke samo iz pet zemalja članica. Još, a moj kolega se toga već dotaknuo. E, pa, što je sa pitanjem ilegalne trgovine? Da li ona na koji način on utječe na situaciju. Dakle, neko govori o održivom izlovu, je li bolje ukoliko stvorimo svojevrsno službeno tržište ili to prevenira razvoj takvog tržišta? Mislim da su to dosta važna pitanja. Hvala lijepa. Ne znam, ima li još netko neka pitanja? Dobro. Dajemo dakle riječ našim eh, gostima da odgovore. Hvala. Imali smo dakle dva izravna pitanja i nekoliko komentara. Što se tiče pitanja zašto pet zemalja koje su pažljivo proučene, mi pa nismo proučavali samo tih pet zemalja. Mi smo gledali izvješće CITES-a, dakle koje se tiče 25 zemalja članica i tu je i opet anketa koja je obuhvatila 25 zemalja članica, a samo pet ih se podrobnije proučilo, to ovisi o financijskim sredstvima i vremenu na raspolaganju. Htjeli smo da one budu dakle predstavnici predstavnici određenih grupa, dakle zemalja članica, od toga kako se bore protiv e, ove vrste kriminala ili jako dobro provode zakone. A mogli smo odabrati neke druge zemlje. To je bilo na nama da donesemo takvu odluku i ja mislim da one dobro predstavljaju druge zemlje u EU smo spomenuli još neke dodatne aspekte kao što je organizirani kriminal. Mnoge studije dokazuju vezu između dakle organiziranog kriminala i kriminala povezanog sa divljim vrstama. U nekim zemljama stručnjaci rekli da misle da u njihovoj zemlji organizirani problem, kriminal nije problem, dakle, vezan uz ove kriminalne aktivnosti. To je recimo primjer Njemačke i Nizozemske, ali u nekim zemljama članicama Europske unije i u trećim zemljama to bi mogao biti slučaj, međutim ne možemo pretpostaviti da je to doista problem u svakoj zemlji članici unije. Potom pitanje je vezano uz akcijske planove. Pa općenito je dobra ideja dati e, prednost akcijskim planovima. U svojoj studiji pozabavili smo se time imaju li zemlje članice već akcijski plan za ove vrstu kriminala. Neke da, neke ne. Međutim, valja istaknuti da su neke zemlje odlučile jednostavno ne imati takve akcijske planove. Oni su ocijenili situaciju, rekli imamo druge alate, na raspolaganju za to i dakle odlučile su ne usvojiti takvu vrstu plana. Dakle, koliko zemlja nema taj akcijski plan, trebamo pogledati zbog čega je to tako. Imaju li oni neke druge prioritete ili jednostavno imaju druge mehanizme kojim se time bave. Evo još e, nešto želim reći o pitanju kazni. Nemamo tu e, stajališta, o tome trebalo, bili bi trebalo postrožiti kazne, htjela bih reći zbog čega je to tako. Gledali smo koje su to kazne koje su propisane za ovaj kriminal. Dakle, imamo situaciju da ukoliko sud želi odrediti strožu kaznu, on to može učiniti. Imamo dakle i situaciju da ukoliko su kazne više, da nije rečeno da bi e, sud to i presuđivao, treba zato, zato kažemo da treba uložiti dodatni napor, prije svega u provođenje, umjesto da nešto stavimo na papira, da to zapravo neće utjecati mnogo na stvarnost htio bih dodati još nešto. Kada govorimo o usklađivanju kazni, da bismo to se trebali učiniti u okviru direktive o ekološkom kriminalu. Imamo, kako dakle, govorimo o usklađivanju kazni, dakle, to volja učiniti u sklopu te, vrste e, zločina, a ne dakle e, u vezi sa kriminalom povezanim sa divljim vrstama. Što se tiče akcijskog plana koji nije tako jako ambiciozan, pa to nije bila zadaća naše. Zadaća dakle dati njegovu ocjenu. Koliko to usporedite sa preporukama iz 2007. onda se vidi napredak ne samo u provedbi, već i u pogledu prevencije, tu i globalna perspektiva, dakle u svakom slučaju napredak, vremenski rokovi i nadzor. To je jako važno zato što uvijek možete imati akcijski plan koji će obuhvatiti mnogo drugih planova, ali činjenica je da li se zapravo to provodi u praksi ili ne. Nacionalni akcijski planovi bi, mislim, pomogli i mogli bi biti provedeni na odgovarajući način, dakle bez ovih planova ali nadzor i vremenski rokovi su također važno pitanje. Dodatno zakonodavstvo, mi ne kažemo da je ono bilo viška, Znamo da je situacija bila složena. Nije uvijek to lako za razumjeti. I postoje neke rupe kojima bi se trebali pozabaviti. Dakle, imamo razlikovanje životinja koje, su, koje dolaze iz divljine i oni koje su uzgojene. Međutim, ukupno zakonodavni okvir odgovara cilju, ali imamo veliki problem sa provođenjem. Dakle, prioritet bi trebalo biti provoditi postojeće zakonodavstvo umjesto stvaranja novog gdje ćete možda ponovno imati problem sa provedbom. Hvala. Onda je tu bilo još i pitanje između legalne i ilegalne trgovine. Ma, to je dosta široko pitanje i zavisi o državama, o vrstama kojima govorimo, motivacije, dakle zašto se trguje divljim vrstama. Imate ljudi koji to rade zbog novca, imate kolekcionare, njih zanimaju rijetke vrste. Vidimo da motivacija nije jednaka. Ono što možemo reći, a dobili smo iz intervjua odnosno razgovora koje smo obavili na trgovinu otežava je činjenica što se neke vrste mogu dakle uzgajati i onda se njima može e, legalno trgovati, a istom tom vrstom se može trgovati ilegalno i to nam vele službenici da je tu problem sa provođenjem. Dakle, znanje, odnosno potrebno znanje da bi se razlikovalo što je što Potom tu je veza između dakle, ove trgovine i održivog razvoja. To također može biti izvor prihoda u tim zemljama. Dakle, mm, pitanje je složeno, obuhvaća iz e, čimbenika, ali općenito govoreći ukoliko pogledate druge sektore kriminala gdje je izvan zakona trgovina određenom robom, to ne znači da ona nužno prestaje, te bih eto, jednako primijenila i na ovu ilegalnu trgovinu. Ali opet vraćamo se potrebi uspješnijeg provođenja. To je opet kažem, složeno pitanje, trebalo bi pogledati pojedinosti, dakle što se odnosi na koju zemlju, koje predmete i tako dalje. Hvala lijepo. Imamo dodatni, dodatni zahtjev od uh, mog kolege. To be too long. Just a reaction that you mentioned that uh, perhaps... Uh, Evo jedna reakcija. Vi ste rekli da je provođenje bolje od donošenja novog zakona. Često su te dvije stvari povezane. Mi u Mađarskoj imamo dosta strog kazneni zakon koji se tiče dakle mm, kriminala povezanim s okolišem. Međutim, nije sasvim jasno kako se ono može primjenjivati na ova pitanja, dakle kriminala povezanog s divljim vrstama. Dakle, koliko javni tužitelj dakle, ima dovoljno saznanja o tome da i ova trgovina divljim vrstama ulazi, po, pod, potpada pod taj zakon, nešto mogu poduzeti, ali činjenica je da oni to ne čine. Možda bismo mogli pojasniti to zakonodavstvo kada je riječ o provođenju. Trebate dakle provoditi ove stroge odredbe kaznenog zakona uključujući i ilegalnu trgovinu divljim vrstama. To bi pomoglo i to bi onda evo bilo donošenje novih zakona. Hvala lijepo. Želite li nešto odgovoriti? Kao što sam rekao ranije, nismo mi protiv e, zakonodavstva kao takvog, ali treba tu staviti neki naglasak. E, mislim da je korisno objasniti da mnogi dionici misle da je zakonodavstvo na ovom području vrlo složeno i da bi bilo korisno kada bismo to malo razjasnili, razgrnuli. Hvala lijepa stručnjacima na e, korisnom izlaganju. Sljedeća e, točka našeg dnevnog reda koju smo dodali, a bila je izvorno u jučerašnjem dnevnom redu, a to je prijevoz otpada. mi imamo ovdje komisiju i možemo krenuti od prezentacije e, komisija i nastavit ćemo s raspravom zastupnika. Riječ ima komisija za izvješće. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, što ste ovu točku ponovno stavili na dnevni red. mislim da treba istaknuti kako ne smijemo e, podcijeniti e, vašu učinkovitost u upravljanju sastancima. E, puno hvala stoga što ste vratili ovu točku u naš raspored. Želimo prezentirati trogodišnje izvješće o ovom području i kao prvo želim objasniti primijenjenu metodologiju, drugo objasniti područje e, istraživanja, odnosno izvješća i navest neke nalaze. Što se tiče metodologije, ovo je četvrto izvješće komisije za ovo područje. Slijedi članak 51 uredbe i pokriva razdoblje od 2010. do 2012. To nisu baš sad posljednje godine. E, uz glavno izvješće imamo opsežne priloge sa tablicama i podacima. To su dva, temelji se na dvama izvješćima koje svaka država članica mora podnijeti svake godine. Jedno je dakle kopija izvješću tajništvu Bazarske konvencije sa podacima o prekograničnom kretanju opasnog otpada. Drugo izvješće daje dodatnu informaciju koje se podnosi e, komisije u obliku ispunjenog upitnika. E, ova široka statistička slika doduše jest e, pouzdana, ali postoje neke praznine iz dvaju razloga. Kao prvo, e, izvješća država članica su naša osnova za rad, ali neke države članice kasne i zbog toga nismo mogli pokazati kompletnu sliku podataka. Drugo, postoje i neke druge e, neusklađenosti između podataka različitih država članica, to su podaci o uvozi i izvozu između država članica koji bi se trebali poklapati. Međutim, to nije slučaj. E, Eurostat je e, artikulirao to pitanje i to ćemo doznati za sljedeće izvješće. Što se tiče područja, ovo su podaci o proizvodnji, e, tretmanu i prekograničnom prijevozu opasnog otpada unutar Europske unije. Ne odnosi se na prekogranično kretanje neopasnog otpada za koje e, nema obveza notifikacije. Prema europskom zakonodavstvu nema obveze e, prijavljivati takav prijevoz a zabranjeno je izvoziti opasni otpad u zemlje izvan OECD-a. No, e, izvješće se ne bavi time, nego imamo neke podatke o e, nelegalnim prijevozima. Glavni nalaz e, pokazuje četiri aspekta. Kao prvo, prema komisijnim podacima imamo porast od 26% za razoblje 10. do 12. Već i 9. je bio porast veliko zbog ekonomske krize. Zatim tretman u zemlji porijekla je uobičajeno. U razoblju od 2010. do 2012. preko 90% opasnog otpada bio je obrađen u zemlji porijekla. Eh, Luksemburg, Irska, Malta, Slovenija su imale prosječan izvoz od preko 40%. I ako opasan otpad većinom eh, bude obrađen u zemlji porijekla, taj prekogranični promet je udvostručen u razdoblju od 2002. do 2009. 10. imamo mali pad, vjerojatno zbog e, ekonomske krize. Ekološki gledano, e, prijevoz opasnog otpada nije e, nužno loš. Postoje uvjeti za obradu opasnog otpada u nekim zemljama, a u drugim nemama. Nema. Stoga bi možda je pogon koji može obraditi takav otpad u drugoj državi. E, jedan dio je stoga obavljen između država članica. To pokazuje da je Europska unija postigla samodostatnost na tom području i da se ne moramo oslanjati na kapacitete u zemljama izvan Europske unije. Osim toga, znamo da je količina uvoza veća nego od izvoza u 10. do 12. je količina opasnog otpada u 27 država članica iz trećih zemalja bio veći od e, izvoza više od pet puta. Što se tiče nelegalnog e, kretanja, to je veliki uputnik, e, nelegalni prijevoz opasnog otpada. On je zapravo zabranjen našim zakonodavstvom u zemlje u razvoj i u zemlje izvan Europske unije i EFTE. Više od 2500 slučajeva takvog nelegalnog prijevoza zabilježeno je u razdoblju 10. do 12. godine. To je šesterostruko više e, u odnosu na prošlo razdoblje. No, ovi podaci ne pokazuju stvarno stanje. E, s obzirom na koordinirane E, inspekcije Impela e, pokazuju da su stvarne brojke znatno veće. Očekujemo da će se situacija e, dovesti pod kontrolu. Od 1.1. ove godine izmjene uredbe o prevozu koji je, koja je usvojena 2014. stupa na snagu a daju dodatna ovlaštenja tijelima vlasti, inspekcijama, kao i uvođenje novih inspekcijskih e, programa na temelju procjene rizika. Trenutno se pripera i e, provedbeni akt e, koji spaja zakon, carinske zakone i zakone o otpadu. Kod visoko rizičnih prijevoza želimo osigurati bolje provođenje e, uredbe i dodatne mjere iz akcijskog plana kružnog gospodarstva kako bismo e, te mjere zaista i primijenili. Isto tako se pristupa novim mjerama e, za dva glavna problema od elektronički i električni E, otpad. E, tu imamo direktivu RICAST 2014. E, koja mijenja teret dokaza tako da opterećuje izvoznika koji izvozi takav otpad. ako postoji sumnja da se radi o elektroničkom i električnom otpadu, tako se želi smanjiti količina nelegalnih prijevoza usvojenu se e, smjernice o otpadnim vozilima. Smatramo da ove smjernice daju mogućnost država članicama da smanje količinu takvih rabljenih otpadnih vozila. Sada se e, provodi inicijativa usklađenosti, a glavni akcent je e, na vozilima za koje se ne zna e, gdje se nalaze. Dakle, nelegalna prijevoz i e, nelegalna odlagališta za rabljena vozila su u fokusu. Hvala lijepa, otvoren sam za pitanja ako ih ima. Hvala lijepa. Javlja se gospodin Hojsling. Izvolite. Hvala lijepa komisiji na ovom važnom i dobrom izvješću. Neke brojke su zaista zastrašujuće. E, moramo si zamisliti da imamo 75 milijuna tona otpadno, e, opasnog otpada. To je 150 kila e, po kilograma po stanovniku Europske unije. E, isto tako je alarmantno što raste e, ilegalan izvoz e, i udostručio se do 12. Dakle, postoje velika potreba za donošenje mjera i pristupanjem. Iskazali ste i da je velik broj nepoznatih slučajeva. No, nakon ovakvog izvješća javlja se pitanje koji su to prioriteti, e, zar nam nije prioritet e, sprječavanja nastanka otpasnog otpada? I zatim je pitanje ne bi li to kao cilj trebalo ući u naše kružno gospodarstvo, dakle da e, odredimo cilj smanjenja nastanka opasnog otpada. I kako ocjenjujete, procjenjujete mogućnost e, oporabe takvog opasnog otpada? Mislim da su, znamo da su tretmani vrlo različiti i nisu možda niti uvijek dobri. A tu je i pitanje prikupljanja podataka. E, rekli ste u izvješću da imamo da je potrebna obvezujuća baza podataka i obvezujuća razmjena. Postoji li tu harmonizacija i hoće li to biti osnova za buduća izvješća? Hvala. Hvala lijepa. E, ja bih dodao pitanje. U istraživanju ste spomenuli nerazvrstani otpad e, Bojimo se da je iza se iza toga krije e, neka opasna stvar. Što znači nerazvrstani, neklasificirani. Ima li još pitanja? Nema, onda riječ ima komisija. Hvala predsjedniče. Odgovorit ću na vaše pitanje o nerazvrstanom otpadu. E, to stvarno ne znači da je to nešto opasno, nego se radi o tome da ne postoji nomenklatura za e, takvu vrstu otpada u, u pripadajućoj uredbi. Međutim, države članice takav otpad prijavljuju, ali on ne spada u nijednu e, kategoriju na temelju kojih mi razvrstavamo otpad. Dakle, to ne treba biti zabrinjavajuće. Što se tiče pitanja o povećanoj količini opasnog otpada, odgovor je da, količina se povećava zato što se naše zakonodavstvo postrožuje e, i postrožuje se način na koji mi razvrstavamo otpad i klasificiramo ga kao opasni otpad i e, treba i uzeti u obzir način na koji se kontrolira e, slanje opasnog otpada. Dakle, mislim da ono što mi radimo jest da sada e, uspjevamo proizvesti više opasnog otpada, ali istina je trebali bismo svakako smanjiti sam nastanak opasnog otpada i općenito otpada. I zato smo predložili u prosincu reviziju zakonodavstva, a očekujemo izvješće o tome e, od ovog odbora. E, prijedlog će biti da održava članica zatražimo da u svoje jače programe za prevenciju nastanka otpada. Dakle, države članice općenito moraju smanjiti količinu nastalog otpada, uključujući opasni otpad. Opasni otpad treba se obraditi vrlo pažljivo. E, države članice i sami operateri moraju biti u skladu s mnogim zahtjevima e, i to neće biti jedini uvjet mislimo da bismo trebali imati i nešto dodatno. Dakle, unutar direktive, okvirne direktive o otpadu, predlažemo da imamo obaveznu elektroničku registraciju opaznog otpada. I ako e, dobijemo, ako to dobijemo, imat ćemo više informacija o otpadu i više javnih podataka. Mislim da će to onda stvoriti pritisak i države članice će smanjiti količinu otpada. Još e, jedno pitanje sada sagledavamo, a to je elektronička razmjena podataka o pošiljkama otpada. To uključuje opasni otpad, ali e, imat ćemo specifično ciljano e, na sve to na opasni otpad i na razini Europske unije imat ćemo puno bolju sljedivost e, kretanja otpada među državama članicama. Nećemo imati jazove i rupe koje ponekad primjećujemo danas i tiču se različitih podataka iz Agencije za okoliš, iz Eurostata ili drugih izvora. Dakle, odgovor je da, slažem se s vama. Prijedlozi koje smo dali i koje će se razvijati idućih mjeseci svakako će razvijati instrumente koji će slijediti ovaj trag. Hvala zahvaljujem komisiji na ovoj vrlo korisnoj prezentaciji. Mislim da ovim možemo zaključiti današnji sastanak. Sljedeći sastanak održat će se 26. 23. 24. svibnja. Zaključimo današnji sastanak. Hvala i doviđenja.